Dear colleagues. Dragi kolege, proglašavam početak sastanka i najprije želim reći, kao što znate, prošlog tjedna Europski parlament održao je sastanak o ponovnom odabiru članova predsjedništva. Sada ćemo kao što znate, više govoriti italijanski nam je, s obzirom da je Antonio Tajani, moj kolega, e, izvojevao pobjedu za mjesto predsjednika Europskog parlamenta. S obzirom e, da je moja nacionalna delegacija dobila jako presježeno mjesto, ja više neću biti kandidat za mjesto predsjedništva odbora NV, stoga želim zahvaliti svim zastupnicima koji rade u NV-u, e, svom osoblju, tajništvu i asistentima, osobito Karmen i Dariju, mojim asistentima, koji su doista puno radili s nama. Bilo je veliko zadovoljstvo predsjedati ovim odborom e, i dalje ću nastaviti raditi s vama kao punopravni član uz isto, istu entuzijazam. Najljepša hvala svima. Thank you. excuse me, uh, chair. Excuse me. Ispričavam se, predsjedniče. Ispričavam se, molim vas. Prije, no, nastavite. Ne znam da li ćemo biti poljubac smrti, jer ovo zeleni govori, no doista bih vam želio reći hvala na vašim dvije i pol godine predsjedanja i vaše pravednosti prema svim klubovima zastupnika i hvala na tome što ste uspostavili dobru atmosferu u ovom odboru, a kao što znamo to ne nije tako uvijek u svim odborima, no u ovom odboru smo doista uspjeli, usprkos svim našim razlikama u mišljenjima, uspjeli smo dobro surađivati i dobar, pravedan i iskren e, predsjedatelj poput vas je od ključnog značaja, no iz toga u ime e, svih kolega, a osobito u ime e, zelenih, e, e, za tu jeste poljba smrti. Mi ćemo, e, doista će nam nedostajati i zahvalni smo vam na vašem radu. Hvala vam na ovim zelenim riječima. Dragi kolege, nećemo započinjati nikakvu raspravu. Stoga ću vas zamoliti da nastavite s ovim svom ustavotvornom skupštinom koja je jako važna za sve nas. Posjećam kolege da je cilj e, sastaviti dakle predsjedništvo, predsjednika i četiri potpredsjednika sukladno s pravilom 204 poslovnika. Održanje izbora je, održava se tako što treba izabrati prvo predsjednika, zatim e, potpredsjednike. Već e, sam upoznat sa određenim brojem zamjenskih članova koji će sudjelovati u glasanju, a tu se radi o gospodi Zani, gospodinu Zanju, koji će zamijeniti gospodina Brennana. Gospođa Ines Ayala Sender zamijenit će gospođu Cabezon. Gospodin Federley zamijenit će Herbert Jan Gembrandija. Gospodin Volken glasit ću mjesto gospodina Poca. Gospođa Petir zamijenit će gospodina Tolića, gospođa Garcia Giljera zamijenit će gospođu Vilmot i gospođa Demonte zamijenit će gospodina Zofolija. Imamo još jednu zamjenu, to je gospodin Žib koji će zamijeniti, odnosno njega mijenja, gospođa Herans Garcia. A gospodin Hojsling zamijenit će gospođu Auken. Bastas zamijenit će gospođu Rivasi. ispričam se na ovim dodacima sada. Sad možemo započeti s glasanjem. Podsjećam vas da tijekom glasanja za pesništvo, a s obzirom da je ovo tajno glasanje, ne može se glasati podizanjem ruke, stoga sam zamolio sve zastupnike koji nemaju svoje glasačke kartice da poduzmu nužno kako e, bi im se što prije donijele glasačke kartice. A sada podsjećam vas da imamo kvorum, samim tim što imamo više od 18 zastupnika u dvorani. A sada E, ćemo glasati za kandidate, dakle pozivam vas da kandidirate kandidate za predsjednika ureda, dakle ili klubovi zastupnika ili e, zastupnici kandidiraju. Gospodin Liza, izvolite. Hvala. Kao što nemamo, s obzirom da nemamo puno vremena, dakle nakon ovog poljupca smrti od strane zelenih, e, ja u ime pučana i svih zastupnika, naših zastupnika želim reći da smo bili iznimno zadovoljni tvojim predsjedanjem. Ono je bilo odlučno, odlično Giovanni i uspješno si se borio za naš odbor. Ponekad eh, si to radio i protiv drugih odbora koji su pokušavali preuzeti naše dosije. Dakle, dobro smo surađivali i doista jako sam eh, zadovoljan time što si odlučio i uspio ostati kao član našeg odbora i ti si utjecajan član našeg odbora i parlamenta i kao takav ostavit ćeš e, veliki trag. Naravno, tvoje mjesto je, bit će teško zamijeniti. Mi imamo odličnu kandidatkinju koja će uz puno elana i podzetnosti i znanja nastojati slijediti tvoje korake, dakle Dina Valean koja je potpredsjednica parlamenta bila se do sad. Ona je također i do sad bila članica našeg odbora. Dakle, mi naravno smatramo da je šteta što odlaziš, ali ipak želim reći da imamo dobru kandidatkinju i tražim, dakle, podršku našoj kandidatki. Not. Hvala. Mislim, imali itko da je se protivi? Dakle, dobro. E, možemo aklamacijom e, proglasiti Dinu Valean predsjednicom odbora. Pozivam Dinu da nam se pridruži za predsjednički stol i da preuzmemo mjesto. Izvolite, molim vas. So, good afternoon, Dobar dan, kolege. Najviše hvala na podršci. U svojstvu nove predsjednice ovog odbora svjesna sam da je ovo jedan od najvažnijih eh, odbora u ovom eh, domu koji ima jako raznovrsne teme i koje su jako važne za naše sugrađane. Doista se veselim surađivati sa svima i podržavati vaš rad i rad ovog odbora unutar Europskog parlamenta. Dakle, hvala tebi, Giovanni, i želim, se također, želim ti čestitati na dosadašnjem radu u odboru Envi i veselim se suradnji s tobom. A sada, dragi kolege, prelazimo na izbor potpredsjednika. Već je rečeno dakle, da smo ostvarili kvorum za danas. Stoga pozivam za e, pozivam da izrazite kandidature za prvog potpredsjednika. Gospodine Eichhout, izvolite. Najljepša hvala. Želim vam dobrodošću od vi, predsjedateljice. Veliko je zadovoljstvo da mi zeleni predložimo Benedikta Jabora koji je ovdje već bio dvije i pol godine i vjerujemo da bi njegovo iskustvo vama bilo od velike pomoći e, vama i predlažemo ga na mjesto prvog potpredsjednika odbora Envi. Hvala. Ima li drugih e, kandidatura? Ukoliko nema, moram najprije reći da gospodin Javor ispunjava sve preduvjete da bude kandidat. Želim ga pitati slaže li se sa ovom kandidaturom? Da, predsjedateljice. Hvala vam, gospodin Javor. Budući da ste jedini kandidat, predlažem eh, da ga potvrdite na mjestu prvog potpredsjednika putem aklamacije. Gospodin Gospodine Javor, pozivam vas eh, da mi se pridružite za predsjedničkim stolom. Dragi kolege, prelazimo na izbor drugog potpredsjednika. Imamo li prijedloge ili prijedlog? Gospođo Dali, izvolite. Predsjedateljice, najprije dopustim da vam čestitam na izboru i želim vam dobrodošlicu u naš odbor i radujemo se budućoj suradnji s vama i nadam se da će biti jednaka e, dosadašnjoj, a želim zahvaliti i dosadašnjem predsjedniku s kojim se nadam da ćemo i dalje moći se odrađivati naredne dvije pogodne. U ime SID-a na mjesto drugog potpredsjednika želim imenovati, odnosno kandidirati Tatjanu Zarbu koja je u prvih pola mandata obnašala tu dužnost. Dakle, to je naš kandidat u ime SID-a i pozivam kolege da ju podrže. Hvala. Hvala vama, gospođo Dali. Ima drugih kandidatura? Ako ne, primjećujem da svi da kandidatkinja e, ispunjava sve preduvjete. Pristajete li na mjesto, gospođo Sarbu? Da. Hvala, s obzirom da ste jedina kandidatkinja, onda vas molim da je potvrdite aklamacijom. So, um, Izabrani ste, gospođo zastupnici, molim vas e, da mi se pridružite za predsjedničkim stolom. Na mjesto trećeg potpredsjednika Gospodin Hed, izvolite. Hvala predsjediteljice. U svojoj koordinatorice FDD-a na ovom odboru i kao zastupnica FDD-a Pier Nikoli Pedičini, naš je kandidat za mjesto trećeg potpredsjednika Pier Nikolo. Zadnje dvije i pol godine bio je ponupravnim članom ovog odbora i naše e, tajništvo potvrdilo je već e, ovu kandidaturu tajništvu Envija. Najljepša hvala. Hvala vam. Ima li drugih kandidatura? Gospodin Dali? Hvala predsjedateljice. U ime SID-a želimo kandidirati Pavla Poca na mjesto potpredsjednika. Pavel je obnašao dužnost u e, prethodne dvije i pol godine. Jako je aktivan član ovog odbora. Stoga molim kolege za Pavelovu da pruže podršku Pavelu. Nažalost, danas je bolestan, tako da nije nazočan, ali već e, je pismeno potvrđeno da se slaže sa svojom kandidaturom. Hvala. Ima li drugih kandidatura? Ne. Koliko vidimo oba kandidata ispunjavaju kriterije. Nemamo više kandidatura. S obzirom da imamo dva kandidata, onda ćemo morati glasati elektronički. Glasanje se održava na sljedeći način. Dakle, najprije želim znati imaju li svi zastupnici svoje glasačke kartice. Imaju, dobro. Dopustite da i ja svoju pripremim. Glasanje će se odviti na sljedeći način. Dakle, dodijelit ćemo boju svakom kandidatu. Dakle, ovisno o tome kojeg kandidata preferirate, pricnite njegovu boju. Dakle, gospodin Pedičini bit će pod zelenim dugmetom, a gospodin Pok crveno, ako se slažete. Dakle, zeleno za gospodina Pedičinija ili crveno za gospodina Poka. Možete glasati samo za jednu osobu. Tko želi ostati suzdržan, neka zadrži samo karticu u utoru i ne pritišće ništa. Možemo započeti s glasanjem. Glasanje je otvoreno. Apparently there is a problem. Izgleda da imamo mm, problem. Možda najprije da napravimo problem glasanje. Dobro, glasanje i dalje otvoreno. Moramo ponovno glasati. Molim vas da ponovno glasate. Otvaram glasanje. Da, nije bilo tajno glasanje, u tome je bio problem. Now the vote is closed. Zatvaram glasanje. So we had how many? 54. Imamo 54 glasača. Može, se, može li se to prikazati na ekranima? Evo, ovo su rezultati. Dakle, imamo 54 glasa. Gospodin izabran je na mjesto trećeg potpredsjednika. Pozvala bi ga, no nije nazočan, možda sljedeći put, dakle želim čestitati. Sada glasamo za četvrtog potpredsjednika. Gospodin, Dali, izvolite. Hvala predsjednice. U ime SID-a želim kandidirati Žila Parnjoa na mjesto četvrtog predsjednika. Žil je obnašao ovu dužnost u zadnjih e, dvije i pol godine. Bio je jako aktivan, e, jako aktivan član ovog parlamenta i jedan od e, najaktivnijih socijalista demokrata u ovom odboru. Osobito se bavi klimatskim promjenama. Dakle, molim kolege za njihovu podršku gospodinu Parnjovu. Hvala vam, gospodin Dali. Ima li drugih kandidatura? Ukoliko ne, želim reći da kandidat ispunjava kriterije. Da li kandidat pristaje na kandidaturu? Pristajem. Hvala. S obzirom imamo samo jednog kandidata, predlažem kolegama da ga potvrde putem aklamacije. Congratulations, I invite... Čestitamo, gospodine Prnjo. Molim vas da se pridružite za predsjedničkim stolom. thank you very much to all. Now the... Najpša hvala svima. Dakle, ustavna skupština odbora e, ispunjena. Prelazimo dakle na redovite obveze. Imam neke obavijesti. Yeah. So, a new point on the approval of the... Imamo novu točku glede preporuka koordinatora od 12. siječnja. Ta točka dodata je na, kao točka 7a. Za sutrašnje glasanje treba znati da ukoliko nam preostane vremena, također bih predložila da se glasa. E, molim asistente da budu tiho. Hvala. Dakle, ukoliko sutra ostane vremena tijekom glasanja, predlažem da se e, nastavi s glasanjem nakon glasanja o okvirnoj direktivi o uklanjanju otpada i nakon što glasamo točku 13. da pređemo na 18. i ako nema pre prigovora možemo usvojiti ovaj izmijenjeni nacrt dnevnog reda. S obzirom da gospodin Gebrandi, koji je izvjestitelj e, za točku desetu, e, ne može doći zbog problema u prometu, danas poslijepodne predlažem da točku desetu stavimo na zadnje mjesto sutrašnjeg sastanka. Ukoliko se slažete s ovom izmjenom, onda možemo smatrati usvojen nacrt dnevnog reda. Hvala vam, gospodin Temaki. E, imamo izvješće e, o e, misije Europskog parlamenta iz Montreala. To je u vašem dosjeu. Tu se radi o ad hoc misiji koju je održala nacionalna opća skupština ICAO-a koja, je, koja se dakle sastala e, imala je sastanak Korsija i određeni su e, minimalne obveze e, emisija CO2 do 2020. Zatim imamo radionicu o sekundarnim sirovinama koja će biti održana 31. siječnja od 1,5 do 2,5. Zatim e, imamo prijevod na 21 jezik, a kao što je to uobičajeno, e, elektroničkim putem se može konsultirati ovaj dosije posredstvom aplikacije e-meeting na internetu. Preporuke koordinatora su dostavljene elektroničkim putem. Ukoliko nema prigovora, možemo ih smatrati usvojenim. Što se pak tiče sastanka od 13. listopada 2016. godine, ukoliko nema prigovora, odnosno ukoliko ne bude prigovora do kraja ovog sastanka, zapisnik ćemo smatrati usvojenim. Ovi smo završili s obavijestima, sad prelazimo na prvu točku dnevnog reda, tu se radi o točki devetoj. Trebam vas obavijesti glede ovog dosija eh, o rokovima. Dakle, 31. siječnja ćemo glasati na odboru, a onda trebamo potvrditi glasanje na plenarnom zasjedanju, to je izvješće Kadenbach. Kao što sam rekao, točka deseta odgođena je za sutra. Dakle, prelazimo na točku 11. i 12. Raspravljat ćemo stoga o studiji EPRS-a i nacrtu izvješća o odpadu otpadu iz rudarstva. Gospodin Holding, izvjestitelj, najprije ćemo saslušati stručnjake iz EPRS-a imamo gospođu Ekaterinu Karamfilovu koju predajem riječ. Hvala vam, uvaženi zastupnici. Mi smo ovdje kako bismo izradili za vas ocjene provedbe, odnosno izrađujemo europske ocjene provedba. Tu ocjenjujemo provedbu europskih politika u odnosu na pet glavnih kriterija, dakle relevantnost, dosljednost, učinkovitost te europska dodatna vrijednost. Kada je riječ o odboru ENVI, već smo vam predstavili jedno izvješće i to u svibnju prošle godine. E, cijena provedbe o otpadu iz e, rudarstva mm, je u skladu sa vašim zahtjevom, odnosno sa vašim današnjim dnevnim redom. Podijeljena je u dva dijela. U prvom dijelu se bavimo provedbom e, direktive na osnovu dostupnih podataka koju ću vam sada predstaviti, a drugi dio se bavi prognozama vezanim uz ove aktivnosti u sklopu kružne ekonomije. Taj dio će vam za nekoliko minuta predstaviti doktor Eberhard Falk. Ove dokumente možete naći na prezentaciji e-meeting. Sada ću vam predstaviti preporuke iz ove studije. Predstavit ću vam direktivu te e, status njezinog e, prijenosa u države članice te usvajanje određenih mjera od strane komisije. Direktiva propisuje mjere, postupke i smjernice za sprječavanje nastajanja, odnosno smanjenje dakle, otpada iz rudarstva. Ovdje se nalaze dakle, propisi vezani uz djelovanje postrojenja koje stvaraju ovaj vrst, ovu vrstu otpada. Njih nazivamo postrojenjima A kategorije i to su postrojenja koje predstavljaju najveću opasnost za zdravlje i za okoliš. Ova Ovaj prijenos e, direktive je istekao 1. E, svibnja 2008. Međutim, nisu sve države članice ispunile svoju zadaću. Također pokrenuli smo, pokrenuti postupak prekršaja dakle propisa protiv četiri države članice koje nisu u potpunosti i ispravno dakle prenijele ovu direktivu nacionalno zakonodavstvo. Zbog toga ne možemo očekivati dakle, odgovarajuću provedbu ove direktive u svim državama članicama i zato studija preporuča da se ovaj prijenos dovrši što je prije moguće kako bi za praktičnu provedbu u Europskoj uniji vrijedila dakle eh, jednaka pravila Također tu se propisuju i mjere koje komisija mora usvojiti kako bi izradila smjernice i standarde. One su sve usvojene osim smjernica o inspekcijama. Nedostatak ovih e, smjernica dovodi do nastajanja problema zato što imamo različite inspekcije diljem e, država članica. Zbog toga imamo i različitu, dakle, usklađenost e, nacionalnih operatora diljem Evropske unije, tako zbog toga ne možemo ispuniti cilj ove direktive. Dakle, od, e, međusobno se razlikuje primjena ove, ovog dijela direktive od državama članicama. Nedostatak e, jednakih inspekcija dovodi do razlike u troškovima provođenja i to dovodi do razlika u provedbi, dakle učinkovitosti diljem Evropske unije. Zbog toga Studija preporuča da komisija usvoji smjernice o inspekcijama što je prije moguće, a kako bi se došlo do dakle, jednoobrazne inspekcije diljem Europske unije i e, komisija namjerava to učiniti do 2018. E, godine. Sad ću vam reći više riječi o provedbi ove direktive. Države članice trebaju izvještavati o provedbi svake tri godine. One ispunjavaju upitnik sad smo imali dvije takve vrste izvješćavanja koje su se održale dakle 2008. i 2014. Potom je to izvješće ocijenila komisija i to u rujnu prošle godine, o njemu je odbor Envi raspravlja u studenom. Komisija je utvrdila da podaci nisu dovoljni da bi se dobila kompletna slika dakle provedbe ove direktive u praksi. Točnije, Države članice su e, izvijestile o mjerama koje su poduzele na nacionalnoj e, razini, ali ne na načinu na koji su to izvršavale u praksi. Imamo tu dakle lošu kvalitetu podataka i to možete primijetiti, odnosno detalje možete pronaći u našoj studiji. Također, nešto se mora spomenuti jest da ovaj upitnik ne omogućava dakle lokalizaciju ovih postrojenja na jednoj e, karti kako bi se dobila točan broj ovih postrojenja, kako bi se znala njihova točna lokacija. Bez ovakve baze podataka ne može se provesti potpuna provedba i ne može se izvršiti ocjena na razini Europske unije. Zato studija preporuča da se ovo izvješćivanje svake tri godine poboljša, da to bude prioritet naročito zato što će se treće po redu izvješćivanje izvršiti u e, svibnju ove godine. Dostupni podaci govore da smo između 2008. i 2014. naišli na probleme u provedbi. Prije svega tu je klasifikacija postrojenja koja još nije dovršena, naročito u vezi sa postrojenjima kategorije A. Zbog čega je to problem? ukoliko postrojenje ne ulazi u područje primjene direktive ili ukoliko ne ulazi u odgovarajuću kategoriju postrojenja u skladu sa direktivom, to može značiti da ovo postrojenje neće trebati ispunjavati uvjete iz direktive, odnosno još strože kriterije, ukoliko ono ulazi u kategoriju A uz sve rizike i posljedice što to donosi. Drugi problem se odnosi na e, dozvole. Imamo slučajeve kada postrojenja rade bez dozvola, odnosno kada operatori tih postrojenja ne ispunjavaju uvjete koji su, koji postojali za dobivanje te dozvole. Kod postrojenja tipa A to se odnosi dakle na dobivanje dozvola od nadležnih tijela. Potom je tu pitanje različitih, e, različitog pristupa različitih država članica kada je riječ o inspekcijama. Međutim, četvrti problematični aspekt su ovi vanjski planovi za hitnoće. Oni nedostaju 25% postrojenja kategorije A kojima su izvijestile države članice. Na koncu, prema podacima komisije, između 2008. i 2014. imali smo pet e, nezgoda na europskom teritoriju i pokrenuti su e, postupci vezani uz kršenje dakle europskih propisa, vezani uz lošu primjenu i dva ova slučaja još uvijek traju. E, možete vidjeti više detalja u našoj studiji. Dakle, vidite da se moramo pozabaviti ovim problematičnim aspektima primjene direktive i to treba biti prioritet. S obzirom na dostupne podatke, studija je ocjenjivala provedbu u skladu sa tri kriterija, dakle relevantnost, dostupnost i učinkovitost. Dok europsko zakonodavstvo o otpadu i rudarstva odgovara potrebama Europske unije, dostupnost i učinkovitost e, provedbe se razlikuje od zemlje članice do zemlje članice. Hvala vam na prilici da vam predstavim ovo izvješće. Rado ću odgovoriti na vaša pitanja i sada ću, sada ću, sada ću dati riječ doktoru Falku koji će e, više govoriti o ovom pitanju u kontekstu kružne ekonomije. Hvala vam e, kolegice. Sada ćemo saslušati doktora Eberharta Folka, dakle, koji dolazi iz službe za savjetodavna pitanja. Hvala lijepo. Dobar dan, uvaženi zastupnici, dobar dan, gospođo predsjedavajuća. Hvala vam na ovoj prilici da vam kažem nekoliko riječi o studiji koju smo izradili prošle godine. Reći ću za početak nešto poprilično hrabro. Mislim da je većina rudarskih aktivnosti sigurna ukoliko se slijede preporuke, dakle, dobre prakse. Međutim, stvarnost je drugačija. E, događa se da se ne poštuju pravila i zato situacija nije kakva bi mogla biti zbog gospodarskih pritisaka, ali zbog neodgovarajućeg e, regulatornog nadzora. Još jedan problem su stara nazav nalazišta koje su dobila dozvole u kontekstu drugačijih pravila. Neka od njih su stoljećima stara. Potom su tu jalovišta i velik broj nezgoda s njima u vezi. Tamo se nalazi velik broj dakle, tekućih ostataka i to je veliki problem. Problem je jednako vezan uz njihove brane i njihovu povezanost sa rezervarima vode. U najvećem broju slučajeva ne možemo izbjeći proizvodnju, dakle jalovine, ali njome bi se moglo bolje upravljati. Jedna od ideja je da se smanji količina vode u njima, Međutim, to znači da morate trošiti više energije, zato se ovdje mora pronaći ravnoteža između dakle, rizika, i ugljikovog otiska i trošenja energije. Potom možda bi eh, vađenje ruda trebalo biti fokusiranije, kako se ne bi proizvodilo previše otpada. Potom imamo situaciju, dakle, klasičnog tipa, idete, kopate i pritom materijal odlažete na površini, ali koliko bismo to radili, dakle, u podzemlju, onda bismo spriječili ovo gomilanje otpada. Dakle, ali tu je također važan udio, dakle, mogućih tehničkih poteškoća i e, utroška energije. Dakle, možemo postupak premjestiti u podzemlje, otpad premjestiti u podzemlje kako bismo na površini imali, zadržali odgovarajuće površine e, za dakle jalovišta. Međutim, neke od ovih situacija mogu, su takve da u nekim e, postupcima se cijeli proces e, odigrava u podzemlju, ali imamo i situaciju u kojem dolazimo od određenih ruda u kojima dakle, možemo pravilnije upravljati otpadom i te situacije valja pojedinačno promotriti. Također možemo, možemo izmijeniti neke postupke kojima ćemo lakše upravljati količinom proizvedenog otpada. Došlo je do zahtjeva za sveobuhvatnim dakle, vađenjem ruda da se izvadi sve e, što bi se moglo na neki način iskoristiti. Ideja iza ovoga je da se jednom izvadi dakle sirovina i da se iz nje onda izvadi sve ono što bi moglo donijeti određeni profit za gospodarstvo. Međutim, često to znači i vađenje materijala koji nisu potrebni, to podrazumijeva neke teške metale i time valja na odgovarajući način upravljati. Koliko odvojimo, dakle, na odgovarajući način ovaj otpad i njime na odgovarajući način upravljamo, to je, to nalazimo i u direktivi o otpadu iz rodarstva, da kasnije možemo olakšati eventualno ponovno vađenje određenih resursa iz tog otpada. Međutim, i ovi novi postupci traže odgovarajuće evaluacije, primjerice razinu utroška energije i mora se dokazati dakle neto korist ukoliko mijenjamo ovaj lanac e, djelovanja. Mora se ocijeniti dakle kvaliteta dobivenog materijala i mora se ocijeniti je li ono vrijedno napora jer u suprotnom e, se industrija time neće baviti. To nas dovodi do paradigme, dakle, kružne ekonomije koja je visoko na dnevnom redu u ovom razdoblju. Međutim, moramo se sjetiti da nam termodinamika poručuje da svaki e, svaka procedura donosi određenu vrstu gubitka, pa tako i ova. Dakle, svaka aktivnost koja zahtjeva unos energije, podrazumijeva, dakle, unos energije, dakle, u ovaj kružni proces. Dakle, tu moramo ocijeniti prednosti i mane, dakle, moramo pomiriti učinkovito korištenje E, energije, dakle učinkovito korištenje ruda, potom je tu problem složenih modernih e, materijala koje je teško reciklirati, zato što smo za, njih, e, za njihovu izradu utrošili značajan, značajan unos energije. Dakle, ukupno gledano reciklaža u kojoj uključuje otpad iz rudarstva, dakle donosi dobrobit za utrošak energije i za okoliš, moramo međutim imati održivo tržište za te materijale. Trebali bismo na koncu postupka e, imati manji otisak CO2. Međutim, može doći do izmještanja rizika, dakle smanjujući ugljični otisak možemo povećati rizik za neke druge vrste opasnosti koje može proizaći iz ove vrste otpada. Dakle, opet moramo ocijeniti životni ciklus, dakle, troška i koristi. I ukoliko se dokaže prednost e, ovog procesa, po meni njega valja promovirati primjerice u slučaju reciklaže putem poreznih olakšica. I koje su implikacije za politiku, odnosno donošenje politika? Moramo se prisjetiti da većina ovih operacija da se više ne vrši na tlu Europske unije, dakle imamo manju kontrolu nad onim što se događa. Uglavnom je to, su aktivnosti koncentrirane u trećim zemljama i mi ovisimo o uvozu. Kada pogledamo situaciju u Europskoj uniji vezanu uz otpad iz rudarstva, moramo uzeti u obzir i ovu širu sliku. Jačanje europskog zakonodavstva će dovesti do toga da će se tvrtke seliti u inozemstvo, u zemlje koje imaju manje stroga zakone, a to znači prijenos u te zemlje rizika po zdravlje, po okoliš, odnosno prijenos ovog rizika na rizičnije skupine. To također znači da se donošenjem ovih politika miješamo u tržišnu ekonomiju. To također valja imati na umu. Dakle, kada god nešto poduzmemo, kada je riječ o donošenju politika, moramo prije toga ocijeniti dakle, ovaj životni ciklus materijala kako bismo vidjeli koje će biti posljedica naših odluka kako u Europskoj uniji, tako i izvan nje. naročito pritom mislim na neželjene posljedice. Također moramo pogledati i vremenske rokove, jer možda ćemo imati kratkoročnu korist od donesenih politika, a dugoročno stvoriti velike probleme kako za našo gospodarstvo, tako i općenito za čovječanstvo. I zaključio bih sa nekoliko izjava. Mislim da je rudarenje važno u industrijskoj ekonomiji, naročito Ukoliko se vodimo idejom da gospodarstvo mora rasti kako bi biti održivo, to znači više materijala i više energije. Iako pokušavamo istovremeno biti učinkoviti. Također moramo kompenzirati za gubitke u procedurama, odnosno u završenim proizvodima. Imamo primjerice automobile i sve ono što u njima rđa se više ne može reciklirati. To je vrlo jednostavno. I Ovako nešto se događa sa upotrebom bilo kakvog materijala koji koristimo i to je posljedica drugog zakona termodinamike. Moramo provoditi sistemske analize, dakle materijala i toka energije kako bismo odlučili koju ćemo na koncu strategiju koristiti, koja je najučinkovitija i koja će najmanje naštetiti okolišu. Također moramo vidjeti koja će nas stajati najmanje energije, te će samim time naš otisak CO2 biti manji. Dakle, moramo pronaći ravnotežu između utroška energije i postizanja drugih vrsta ciljeva. To, će tako, to također obuhvaća i recikliranje. Na koncu moramo se osigurati da ne donosimo samo zakone, već da omogućimo nadležnim tijelima da provode da nadgledaju provođenje propisa. Međutim, tu može doći do problema jer su sa smanjenim aktivnostima rudarenja brojne zemlje članice smanjile eh, ovlasti tamošnjih nadležnih tijela. to bi mogao u budućnosti postati problem. Također, ukoliko forsiramo alternativne postupke, oni moraju biti ekonomski isplativi, inače ih industrija neće prigrliti, nego će se preseliti u inozemstvo uza sve posljedice o kojima sam ranije govorio. Hvala lijepo i stojim na raspolaganju ukoliko budete imali pitanja. Zahvaljujem stručnjacima. Za vrijeme rasprave sigurno će se postaviti i pitanja, tako zahvaljujem što ćete ostati do kraja te rasprave. Kao što sam rekla na samom početku, imamo razmatranje nacrta na, u vezi sa provedbom direktive. Započet ćemo davanjem riječi izvjestitelju, gospodinu Hrveniv. Izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Poštovani kolege i kolegice, jako mi je drago što sam došao upravo sada na ovaj sastanak u odboru EMVI. Nakon vrlo dugačkog pripremnog perioda napokon smo došli do rezultata duboke rasprave o provedbi direktive otpadu iz rudarstva i što se tiče jedinice za evaluaciju ex post učinka, služba za parlamentarna istraživanja naprije gospođa Karamfilova pomogla nam je. Zahvaljujem i gospodinu Falku na ovoj studiji, na prezentaciji koja nam je dala veliku pomoć u pisanju ovog prvog nacrta. Također sam zahvalan na aktivnom sudjelovanju izvjestitelja u Sijeni. Zahvaljujem i na sudjelovanju nacionalnih tijela i predstavnika civilnog društva zato što su sudjelovali u savjetovanju. Želim pocrtati važnu ulogu koju su odigrale organizacije civilnog društva. Svi su ti akteri dali važan doprinos ovo ovom izvješću o provedbi. Tijekom razmjene mišljenja s Europskom komisijom u 11. mjesecu prošle godine aktivnosti iz rudarstva su bile od velikog interesa za Europski parlament. Mnoga su pitanja postavljena u Europskom parlamentu, upućena su komisiji, mnoge su predstavke građana upućene Europskom parlamentu i različitih dijelova Europske unije, a te predstavke parlament uzeo u obzir u sklopu svog odbora za predstavke tijekom razlih saslušanja i rasprava koji su se održali u Europskom parlamentu. Mnoge su rezolucije usvojene tijekom proteklih godina. Mnoge od tih rezolucija navele su da je direktiva područje od velike zabrinutosti. Imajući na umu ovaj kontekst, obavezno je sada istražiti specifičnu provedbu ove direktive koja je prenesena u nacionalno zakonodavstvo kao e, aktivnost odbora ENVI na temelju korisnog inputa europske studije o e, prevodbi na europskoj razini. Sada ću nastaviti na mađarskom. Želim govoriti vlastiti jezik, dakle molim vas da koristite slušalice. ideje 2008. május volt, ovo je bio e, posao koji obuhvaća direktivu. 2018. godine bila prvi rok, ali države članice nisu na kvalitetan način e, provele ovu direktivu. Došlo je do kašnjenja i do nedovoljne kvalitete u provedbi. Zbog postupaka kršenja e, prava očekuje se da države članice će i dalje kasniti sa provedbom. Treba to imati na umu. Također je zabrinjavajuće to što e, provedba kontrola je problematična, imajući na umu trenutne dostupne podatke države članice izgleda imaju poteškoća sa praktičnom provedbom što se tiče davanja dozvola, kontrola i što se tiče vanjskih planova za hitnoće. Komisija je e, općenito dala neke smjernice, ali dodatne smjernice bi bile potrebne kako bi riješile ove poteškoće. Nadamo se da će do toga doći. Unatoč tomu što je Europska komisija odobrila svaku mjeru provedbe koja nam omogućava praktičnu promjenu direktive, postoji jedan krucijalni dokument, a to su e, i smjernice za kontrole koje nedostaje. Nedostatak e, okvira za kontrole stvara e, razliku u provedbi u državama članicama i zbog toga dolazi do nedovoljne učinkovitosti u državama članicama postoje različite razine provedbe, zato ja predlažem da komisija što prije odobri te smjernice. Sustav izvješćivanja koji sada postoji ne, nije svrsishodan i na europskoj razini ne omogućava nam e, follow-up i evaluaciju. Postoje nedostaci u prikupljanju podataka i e, pripadajućem upitniku, a ti se nedostaci trebaju ukloniti što prije kako bi se moglo ući u treću fazu izvješćivanja i kako bismo mogli izvješće napisati u sklopu novog e, sustava, novog okvira, a ne u sklopu okvira koji je trenutno problematičan. Trenutno nemamo bazu podataka koja postoji na europskoj razini i koje bi se naveli svi pogoni za e, tretman toga otpada. I zato je potrebno da se u provedbi to riješi. Također želim e, skrenuti vašu pozornost na jednu činjenicu to činjenica da su lokalne zajednice više struko izložene lošim učincima ovakve vrste otpada. I tu podcrtavam da se radi o lokalnim zajednicama e, zbog e, troškovne učinkovitosti provedba u prošlosti e, nije prizvala dovoljnu podzornost na mjere i zato lokalne zajednice nisu uzete u obzir, to bi trebalo biti e, u središtu pažnje u budućnosti. Otpad iz rudarstva čini jednu trećinu svega otpada u Europskoj uniji. direktiva i smjernice ne pride dovoljnu važnost toj činjenici. Obrada ovakvog otpada bi se mogla uključiti u e, sklop, e, u okvir kružne ekonomije. Međutim, e, to nije bio dio paketa 2015. o kružnoj ekonomiji koju je predstavila komisija. Unatoč tomu trebali bismo uključiti u okvir dokumenta o kružnoj ekonomiji ovaj otpad iz rudarstva. Zbog toga treba doći do političkih promjena, do donošenja novih odluka koje će utjecati na načine obrade otpada iz rudarstva i na taj način ćemo imati pozitivan učinak na naš okoliš i smanjit ćemo e, otisak e, ugljika. Što se tiče trenutnih tehnologija za obradu ovoga otpada, one trebaju biti sigurne i još jednom želim pocrtati to da sigurnost postoji ako se one provode u skladu sa zahtjevima koji su e, izneseni u propisima. E, u skladu s našim studijom izgleda da postoje problemi sa troškovnom učinkovitošću postoje neki prioriteti zbog kojih bi moglo doći e, do zanemarivanja nekih propisa. Neki pogoni već djeluju godinama i provode u praksi neke postupke koji nisu u skladu sa zahtjevima. Kako bi se izmijenili ovakvi pogoni, e, trebala bi znatna ulaganja biti izvršena u budućnosti. Mislim da su najbolje tehnologije koncept koji treba ponovno razmotriti kako bismo izbjegli situaciju u kojoj prakse e, se ne provode ako su one riskantne za zdravlje. Pogotovo tu mislim na primjenu cijanida u rudarstvu. A Europski parlament je odavno predložio ukidanje korištenja cijanida u rudarstvu. Mislim da bi prakse trebale uključivati rezultate posljednjih istraživanja i lekcije naučene iz nesreća koje su se dogodile nedavno u Europi. Ehm, kao posljedica e, istjecanja materijala iz jalovišta. Što se tiče troškovne učinkovitosti, ponekad e, ona nije glavni parametar. Parametri se trebaju poštivati, ali ponekad su oni skupi, pogotovo kratkoročno. Zbog nedostatka vremena ne mogu sada e, navesti detalje i rezultate studije koja je nedavno provedena, ali u samom zaključku dozvolite mi da kažem da je po mom sudu prava posljedica industrijskih nesreća u prošlosti bila e, to što načelo da onečišćivač plaća više ne funkcionira. Postoje odgovornosti, ali ne postoje jamstva i onečišćivači ne mogu platiti za troškove e, i za štetu koja je e, učinjena zbog njihove vognemara. Zato Europska komisija treba raditi na tome da se ponude jamstva i sigurnosti u slučaju nesreća i na tomu da se načelo da onečišćivač plaća zbog štete provede u praksi u slučaju većih nesreća. E, rješenje postoji, vrijeme je sada da Europska unija preuzme vlastitu odgovornost u tom pogledu. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Holveniju. U ime socijalista i demokrata, gospođa Dalima riječ, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Zahvaljujem predstavnicima komisija što su danas ovdje i što su nam dali mnogo relevantnih informacija. Govorim u ime našeg izvjestitelja sjeni gospodina Nikola Kaputa, koji nažalost nije mogu biti danas s nama. Predstavljam također njegovo stajalište u pogledu ovog izvješća i ove teme. Kao prvo, htjela bih zahvaliti gospodinu Holeniju na odličnom izvješću koje je on predstavio. Izgleda da se on dotaknuo svih važnih točaka u pogledu ove direktive. Najevidentnija stvar e, koja nas pogađa, o tome se govorilo, je kašnjenje u provedbi e, s kojim se, s suočavaju mnoge države članice koje trebaju provesti ovu direktivu. Što se tiče kašnjenja, u mnogim slučajevima direktiva je provedena e, u sklopu od više od dvije godine koje su predviđene za provedbu, a komisija je ocijenila da je provedba direktive bila vrlo spora. Gospodin Kaputo bi htio dati nekoliko primjera članka drugog direktive koji definira područje primjene i ukazuje na mogućnosti isključivanja nekoliko slučajeva i ali broj pogona koji, su prijavili države članice pokazuje da se propisi interpretiraju na različiti način u državama članicama. 11 država članica reklo je da nemaju takve pogone u kategoriji A unutar državnih granica, ali na temelju drugih podataka izgleda da ovdje postoji razlika u interpretaciji direktive. Gospodin Kaputo daje podršku izvjestitelju i traži od komisije da se više ne kasni u davanju općenitih smjernica u tom pogledu. Države članice u sklopu članka 18 e, su obzir dokumenta. Gospodin Kaputo je rekao da se ova direktiva treba također pozabaviti trogodišnjim izvješćem, a već drugi put podaci koji su ponuđeni nisu usporedivi zato što nema nikakvih smjernica koje kažu kako bi se podaci trebali e, dostavljati kad imate jasnoću podataka, onda možete imati i obvezatan karakter e, mjera. Komisija treba imati veću odgovornost. Članak 22. kaže da komisija treba usvojiti smjernice za inspekcije, ali do sad to nije učinjeno. Rezultat je to da odredbe za inspekcije se interpretiraju i provode različito u državama članicama još jedan aspekt e, koji gospodin Kaputo smatra da je prioritet u državama članicama je izrada vanjskih planova za hitne slučajeva za pogone e, vrste A na temelju propisa država članica. 25% tih pogona e, bi trebalo obuhvatiti time i tu treba uzeti u obzir i autorizacije i vanjske planove za hitne slučajeve. Što se tiče kružne ekonomije, paket za kružnu ekonomiju koju je komisija usvojila nije dao zakonodavno preispitivanje za direktivu otpadu, a uključivanje otpada iz rudarstva u kontekst kružne ekonomije bilo bi nešto što bi dalo mogućnost kvalitetnoj obradi, za kvalitetnu obradu ovog eh, materijala. Također treba razmotriti pitanje napuštenih pogona. Gospodin Kaputo je to e, spomenuo e, zato što je potrebno e, riješiti taj problem i ovakvi pogoni predstavljaju prijetnju za okoliš i za ljudsko zdravlje. Dozvolite mi sada u svoje ime da iznesem nekoliko pitanja Htjela bih postaviti e, pitanje izvjestiteljima iz komisije. Komisija je pokrenula postupak zbog kršenja prava za nekoliko država članica koje nisu prenijele ove propise u nacionalno zakonodavstvo. Može li komisija navesti i druge mjere ili drugo djelovanje koje je poduzela u tom pogledu? I još jedno pitanje vezano uz nešto što je izvjestitelj već spomenuo. U rezoluciju 15.5.2010. Europski parlament je tražio e, da se razjasne tehnologije u rudarstvu i ovaj je zakonodni prijedlog e, razmotrila komisija i zaključak je komisije bio da postojeće zakonodavstvo je dovoljno da bi se e, riješili problemi u slučaju nesreća. Ali nakon toga smo imali 2010. godine e, nesreću izljevanja crvenog mulja i zbog toga smo vidjeli da to nije tako. To je samo jedan primjen i primjer i vidimo da se neke nesreće ne mogu spriječiti na temelju postojećih propisa. Zato je pitanje što će se e, poduzeti u takvim slučajevima. Što se tiče prikupljanja podataka i reforme trenutnog mehanizma izvješćivanja, pitanja je što komisija misli o jačanju provedbe ove važne direktive. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeći govornik, gospodin Demesmaker, izvolite. Zahvaljujem predsjednice, govorit ću na nizozemskom. Zahvaljujem predstavnicima komisije koji su ovdje s nama, zahvaljujem izvjestitelju koji je u svom uvedu bio vrlo precizan. U mom izlaganju govorit ću vrlo kratko. Ja se slažem s većinom onoga što je rekao izvjestitelj i slažem se s onime što je rekao gospodin Kaputo kroz gospođu Dali. Ja sam nedavno rekao da je e, smjer kojim ide ova direktiva takav da ga se ne treba e, pocijeniti. Otpad iz rudarstva predstavlja 30% sveg otpada koji se proizvodi na razini Europske unije. Vrlo često se radi o opasnom otpadu koji predstavlja vrlo važan tok otpada i njega treba vrlo pažljivo uzeti u obzir kako bi naša ekonomija bila stvarno kružna. Već sam u studenome odredio tri prioriteta što se tiče našeg e, kluba. Bolji prijenos zakonodavstva u nacionalno zakonodavstvo, bolje kontrole i jedinstvena interpretacija nadležnih tijela u državama članicama. Kao što su rekli prethodni govornici, e, nit vodilja komisije trebala bi biti upravo ta. Mi smo već čuli izvjestitelja i mi smo sve te točke pronašli u nacrtu izvješća koji predstavlja jako dobar početak. Sada smo dobili prezentaciju procjene učinka a sada možemo proučiti ovu studiju prije ulaganja naših amandmana, ali mislim da je ova studija stvarno stavila naglasak na prave teme. Hvala. Hvala. Imamo li još nekoga? Gospođa Konečna, sljedeća izvjestiteljica u Sjeni. paní předsedkyně. Eh, dovolte také mě poděkovat eh, jak komisi za to, že dnes eh, předložila něk... Želim također zahvaliti komisiji i autorima studije koji su nam predstavili sve ove jako zanimljive podatke. Želim također zahvaliti izvjestelju koji je po mom mišljenju obavio odličan posao jer je po mom mišljenju uspio preuzeti sve ključne elemente i koji mogu poslužiti kao dobar, dobar temelj osnovu kojeg ćemo zajedno raditi kako bi se zalagali za najvažnije elemente. Jako je važno e, inzistirati na problemima koje predstavljaju e, taj, ti otpadi i to je jako važno jer brojne otpade se ne obrađuje na adekvatan način. Cilj ove direktive jeste da se postaramo da kvalitetno postupamo s tim otpadom i da ga na adekvatan način pohranjujemo, skladištimo. Europska komisija, istina je, nije uvijek djelovala na adekvatan način u okviru e, ovog, ove provedbe. Jako je važno da se dobro prati kako se odvija provođenje i da to važno je da sve bude jednako napravljeno svim državama članicama i zato trebamo harmonizaciju pravila i ova direktiva mora biti provedena u nacionalno zakonodavstvo na identičan način. U suprotnom imat ćemo jako negativne posljedice po okoliš upravo zbog ovog otpada koji je loš, s kojim se loše postupa ili nikako ne postupa. Isto tako treba imati na umu da je važno imati podatke glede svega onoga što može predstavljati prijetnju. Moramo imati konkretne podatke. Moramo također jako konkretno znati koji su, koje su odgovornosti u slučaju problema izazvanih e, zdravlje ljudi ili dobrog životinja. Moramo se postarati da se jednako provode pravila u svim državama članicama, pošto postoji čitav niz obveza koji se tiču samih e, karakteristika otpada, no ono što e, je svugdje važno jeste zašta zdravlja, a taj, to mora biti rađeno na najvišem kriteriju. In situ kontrole imaju jako važnu ulogu za dobro funkcioniranje tih pogona, za obradu, za postupanje s otpadom moramo imati povjerljiva, pouzdane informacije. Često se govori o ovom sektoru kao o sektoru, jako isplativom sektoru, istina je također da se radi o dosta opasnom otpadu u određenim slučajima, tako da trebamo imati e, isto tako i kontrole koje će e, pružati i financijska jamstva koja će omogućiti da se odstrani ukloni bilo kakav vid opasnosti povezan uz te otpade. U suprotnom mogli bismo biti suočeni s pravom e, tempiranom bombom. Trebamo vidjeti kako će se dakle postupati s tim otpadom. Isto to treba analizirati kao što se radi e, sa običnim otpadom. I čini mi se da bi taj otpad mogao biti važan izvor u okviru recikliranja. postoje pogoni za recikliranje koji bi mogli biti od velike koristi. Imamo, na primjer, jedno nizozemsko poduzeće koje prije dvije godine dalo svoj doprinos u napretku u tom smjeru i pokazalo je da ovaj sistem može funkcionirati, ali isto je ukazano i na činjenicu da može i ne uspjeti. Dakle, jako je važno inzistirati na dobroj provedbi pravila, osobito kada je riječ o sigurnosti. Moramo imati adekvatna financijska jamstva za sva poduzeća koja rade u tom sektoru. Također moramo izbjeći prijetnje i opasnosti po ljudsko zdravlje i okoliš. Države članice moraju imati adekvatan mandat i još jednom se želim zahvaliti stručnjacima njihovom doprinosu i izvjestiteljima. Nadam se da ćemo moći e, surađivati sa izvjesnim i sa izvjestiteljima. Hvala. Ovo je bio prvi krug, sada dajem riječ gospođi Bilder. Da, hvala. Evo, ispričavam se e, na kašnjenju, doista je problemačan dan da, sa gradskim prijevozom. E, evo, želim se zahvaliti govornicima i izvjestitelju i nadam da ću moći pogledati izvješće što prije. Imam par pitanja koja se tiču aspekata rudarenja, evo, ja, rudarenje morskog dna tema je koja, dakle, disciplina je koja je sve učestalija diljem svijeta. Ja ne znam kak su resursi europskih obala, no imamo vode koje idu jako daleko, dakle rudarenje morskog dna jako je jeftino, a koristi se za brojne stvari. Dakle, mogu zamisliti na Sjevernom moru da ima puno e, ugljena ispod morskog dna i jako bi lako vjerojatno bilo e, pomesti dakle, morsko dno i doći do resursa, do rude, jer e, kobalt, na primjer, e, je jako lako e, jako je lako doći do kobalta ispod e, morskog dna. Dakle, pitam se da li to treba uključiti u ovu direktivu. Također, kad sam bila, kad sam radila u nacionalnom, nacionalnoj razini, imamo brojna odlagališta, otpade koja su punjena desetljećima sa materijalima koje danas nije dopušteno odlagati u otpad, otpadlišta. Dakle, ako je netko, na primjer, bio nedavno u Johannesburgu, možete vidjeti da e, je zemljište oko Johannesburga bilo, to su bila odlagališta i čini mi se da odlagališta koja imamo, da će se tamo jako brzo početi rudariti, tamo imamo i plastike i rijetkih metala i svega i svačega i čim tehnologija uznapreduje, mislim da će to biti zanimljivo. Dakle, pitam se da li je to analizirano. Što se tiče EVE, imamo doista raskorak između onoga što mi radimo, dobrog posla koji se obavlja u ovom domu i onoga što se doista dešava na terenu. Dakle, teško je biti uskladiti posao, e, ali trebamo vidjeti što će se dogoditi kroz pet godina, u međuvremenu će doći i nastat će velike štete. Ja radim s malim poduzećima odnosno surađujem s njima i oni e, doista imaju na um dobrobit okoliša, ali postoje velika, veliki rudnici koji uopće ne obaziru se na zaštitu okoliša i nanose veliku štetu. Dakle, to je nešto na što se trebamo osvrnuti i e, kao što smo čuli države članice nisu sve potpisale ove direktive. Dakle, što s time? Evo, to su dva pitanja. Ispričavam se što izvjestili sjeni nisu e, došli, ali siguran sam da će se ostajati redovito. Hvala vama. Sada molim stručnjake da, ukoliko žele dodaju neki komentar na ono što je rečeno, mogu vam dati riječ, izvolite. Hvala. Evo, nisam siguran da sam potpuno si razumio vaše pitanje jer jedno se ticalo rudarenja po morskom dnu. Mm, o tome ne mogu ništa svojstvo stručnjaka reći, jer nisam stručnjak za tu oblast, no vjerujem da postoje drugačiji međunarodni instrumenti i uredbe koji bi tu mogli, za kojima bi se tu moglo posezati, ali ja nisam stručnjak, tako da ne bih to htio komentirati. Što se tiče vašeg pitanja o sekundarnim resursima, osobito na odlagalištima eh, i otpadu, rudarskim otpadima, ono što sam već rekao, čini mi se da nam treba jedan sustavni pogled i pregled načina na koji stavljamo na raspolaganje našem društvu sirovine. Naime, ako se osvrnemo na ono što se dešava na istraživačkom e, polju u kojem sudjelujem, e, mi idemo u iznalaženju, dakle idemo u smjeru iznalaženja rješenja po tom pitanju, jer e, idemo na to da Europa radi na svojim minimalnim resursima, bilo da se radi o primarnim domaćim rudnicima a isto se bavimo i sekundarnim resursima kao što su urbana odlagališta i drugi urbani e, druge urbane rezerve. Tako da je komisija e, financirala jedan projekt u kojem ja barem dijelom sudjelujem da se to analizira i to trebamo jednostavno uključiti u ovaj cjelokupni projekt e, direktive o otpadu iz rudarstva jer kao što znate, vjerojatno ćemo doći do te etape u kojoj više stvari kojima se bavimo nazivamo otpadom, već to resursi koji su privremeno odloženi negdje sve dok se za njih ne nađe odgovarajuća namjena. Ili dok se ne pojavi potreba za njima i dolazimo isto tako do približavamo trenutku kada ćemo raditi na izradi mapa tih odlagališta. Mislim da dio poteškoća koje postoje proizlazi iz definicije i poteškoće o tome da se odluči što su stara odlagališta, jer vi ste iz Ujedinjeg pretpostavljam, ja sam iz Njemačke i mi imamo E, neka odlagališta koja su stara već e, više od stoljeća i koja su načelno već e, dijelom sekundarnih resursa jer se tamo rudari zbog, rudarilo zbog tražeći neke sekundarne resurse, a sada te se traže neki, neke rude koje, za koje se nije znalo, no sve to teško identificirati identificirati, ne zna se da li je to pokriveno direktivom otpadu iz rudarstva, da li to treba biti uključeno izvješćivanje Dakle, treba znati da li se tu radi o povijesnom nekom odlagalištu ili o nečemu što treba prijaviti. I u biti kada budemo izradili mapiranje, odnosno e, primarnih, sekundarnih resursa sirovina diljem Europe, onda mislim da će to sve biti objedinjeno. Sada radimo na projektima koji, kojima pokušavamo definirati koji su mineralni resursi, odnosno rude od javnog značaja i time ćemo vjerojatno riješiti određene probleme otpada iz rudarstva, no izrada karat ta i dozvole za to su problemačne, jer ovo što ste vi spominjali, dakle, te, te gradska odlagališta su dakle u gradskom e, području gradova i treba od javnih vlasti, od gradskih vlasti e, dobiti dozvolu da se, da se na tome radi, dakle, a to sve nije jednostavno. Tu imamo u biti više struke potreškoće i tehničke prirode i e, zakonodavne i prihvaćanjem od strane javnih e, javnosti. Hvala vam. Sada predajem riječ e, gospodinu Lagendofu, predstavniku komisije. Izvolite, gospodine. Hvala, predsjedateljice. Ispričam se što smo kasnili nismo znali da je promjenjen e, redoslijed, e, dakle dnevni red, ali dobio sam informacije od kolega, tako da ćemo odgovoriti na neka pitanja. Ja samo par e, komentara o izvješću i e, uredbi, ukoliko dopuštate. Dakle, mislimo da je ovo od velikog velike pomoći za naš rad i brojne preporuke koje su napravljene u nastu tekst zaista e, su uključene u rad komisije, tako da mislim da postoji velika sukladnost između onog što mi radi i preporuka. Kada se radi o provedbi, odnosno provođenju, imali smo određen broj problema glede provođenja e, ovih dokumenata i smanjeni su tijekom zadnjih godina, no ipak e, još uvijek tri države članice nisu potpunosti provele ove direktive. Nadam se da će to biti rješeno jako brzo. Oni su jasno ukazali na probleme koje su imale države članice i imamo, e, već sada radimo na analizi toga svega. Dakle, ti problemi su učini nam se pod kontrolom. Kada je riječ o općoj provedbi e, na terenu, naravno tu postoji mogućnost za komisiju da poduzima pravne mjere i određen broj slučajeva mi jesmo poduzeli pravne e, mjere protiv država članica, na to odgovara i na jedno od posljednjih pitanja. E, tu se ne radi samo o pokretanju pravnih postupaka, već se radi tu i o suradnji, široj suradnji sa državama članicama posredstvom provedbe najboljih praksi i provedbom e, najboljih praksi da se vidi koje e, lekcije, koje povuške možemo izvući i u ožujku 2017. godine imat ćemo veliku važnu radionicu na kojoj može, na sudjelovati ko god je zainteresiran za ovo pitanje i tu će biti i studija nakon e, te radionice u drugoj polici ove godine s ciljem da se u identificiraju najbolje prakse u e, glede direktive o otpadu iz rudarstva. Nakon toga izradit ćemo smjernice o ključnim aspektima i ključnim konceptima koji se tiču ove direktive kako bismo potpomogli poboljšali e, što bolje provođenje ove direktive. Dakle, to su, e, to su glavni elementi našeg rada. A što se tiče e, nadzora, odnosno inspekcija, kao što je to spomenuto u nacrtu uredbe, mi radimo na izradi smjernica za poboljšanje inspekcije imamo e, opće horizontalne preporuke za e, inspekcije koje ćemo potpuniti, potpunuti konkretnim smjernicama koje se tiču rudarstva i koje će biti, nadamo se, usvojene iduće godine. Zatim, još jedna točka u ovom izvješću o uredbi. Sjećate se da smo bili u listopadu ovdje i da smo govorili o e, izvješću o provođenju direktive e, zadnjih godinu dana. Priznali smo da je bilo određenih problema u načinu izvješćivanja e, država članica o provođenju ove direktive. Mi smo to htjeli e, riješiti to je nešto što je uključeno u fitness check koji komisija radi. Jako je važno znati da izvješćivanje o ovoj direktivi ima jake veze sa e, drugim direktivama SDSO i e, direktivi o emisijama. Dakle, mi gledamo na koji način možemo to unaprediti, objediniti i smanjiti administrativno opterećenje. Dakle, to je nešto na čemu trenutno radimo. U međuvremenu, kao što rekoh, dobit ćemo jako dobre informacije posredstvom e, ocjene, odnosno studije provedbe na evropskoj razini e, na kojoj trenutno radimo. Kada se radi o zahtjevu za zabranom uporabe cijanida, Pozivam se na odgovor koji je komisija davala tijekom eh, prethodnih godina na takve zahtjeve i to je još uvijek nešto je na snazi. Kaže se da kako stvari trenutno stoje nema potrebe za takvom zabranom s obzirom da sama direktiva pruža dovoljna jamstva za sigurno korištenje eh, cijanidom, a tu su i jako stroga ograničenja korištenja i rudarenja cijanida. Pozivam se na odgovore iz 2012. 2015. i jako nedavno glede, to je bilo spomenuto i u odgovoru na pitanje o kojem će se vjerovatno raspraviti sutra na odboru za predstavke. Dakle, posljedno pitanje o e, neprovođenju, da li postoje neki učinkoviti način da se bavi pitanjem provedbe. Dakle, kao što sam rekao, imamo provjeru sukladnosti i a što ide u, paralelno sa pravnim postupcima, to nije isključiv e, odgovor. Što se tiče rudarenja e, po odpadima i sekundarnim resursima, ovo je jedno što je uključeno u kružnu ekonomiju i time se bavimo u akcijskom planu za kružnu ekonomiju i tu postoje neke konkretne akcije u okviru tog akcijskog plana koje se tiču direktive. E, jedno je rad koji je u tijeku i koji se bavi najboljim e, tehnikama Tu se radi dakle na izradi najboljih mogućih e, tehnika za e, kružnu ekonomiju i e, rudarenju otpada iz rudarstva i koštenjem sekundarnog, sekundarnih sirovina iz rudarstva. Dakle, tu čitav niz aktivnosti koje su u tijeku i koje će polučiti konkretne rezultate izvješća u narednih e, godinu dana otprilike. Nadam se da sam odgovorio na određen pitanje, ukoliko ih ima još, e, sa zadovoljstvom ću e, vam nastojati odgovoriti. Hvala. Hvala vama. Sada predajem riječ izvjestitelju kako bismo zaključili raspravu. Ne, nije potrebno, dobro. To je to. Gospodine Kaputo, vi? Ne. Hvala svima na ovoj raspravi. Rok za podnošenje amandmana na ovo izvješće, ova izvješća je 14. veljače 12 sati. Stoga zaključili smo s radom za danas i vidimo se sutra ujutro u 9. Najljepša hvala.